So, good morning, dear colleagues. Štovane kolegice i kolege, drago mi je što je to u našim redovima možemo pozdraviti potpredsjednika Dobrovskisa, potpredsjednik eh, se po prvi puta ove godine pojavljuje pred našim odborom Ekon kao povjerenik e, zadužen za financijsku stabilnost usluge i e, dakle uniju tržišta kapitala. Naravno, to nije vaš e, prvo pojavljivanje ovdje danas. Redovito imamo i dijaloge koji su učinkoviti i vrlo korisni. Danas ćemo se usredotočiti na područje financijskih usluga, prije svega Unije tržišta kapitala, bankovne unije, kao što znate komisija je uputila nekoliko zakonodavnih prijedloga u ovome području tijekom ove godine vezano uz loše kredite, e, investicijske fondove, prekogranična plaćanja i tako dalje. Osim toga, kao što znate, komisija planira isto tako i predstaviti važan prijedlog sljedeći tjedan, a isto tako s pravom je na neki način i poticala e, sam napredak u različitim segmentima bankovnog paketa kako se tiče pravila, a to je paket za smanjenje rizike, te isto tako kad je riječ e, o e, završavanju unije, bankovne unije, te isto tako i osiguravateljnih segmenata. Ja sam izrazio svoju zabrinutost e, i vezano uz vijeće, ali u našem domu, da nismo s naše strane pokazivali e, napredak i to paralelni napredak e, o čemu smo uvijek govorili da je to usporedni napredak u pokrivanju svih ovih segmenata i to nas zabrinjava. Kad je riječ o Uniji tržišta kapitale i općenito financijskih usluga, imamo napredak i jučer smo imali dva izuzetno važna E, dakle dokumenta investicijske tvrtke koje, i dakle dokument koji ide napred su izvjestitelji e, idu u smjeru ESA i gledišta ESA što znači da je parlament apsolutno predan u svojem nastojanju e, da se ovi segmenti koji su međusobno povezani i međusobno djeluju svakako da se dovedu do jedne nove razine. Izvolite gospodine povjereniče. Gospodine predsjedniče, štovani e, zastupnici, hvala vam lijepo na ovom pozivu u okviru kojeg e, bismo trebali raspraviti e, integrirani financijski sektor i otpornost sektora u Europi. S, obzirom na predviđanja komisije u e, projektnom izdanju možemo kazati da je gospodarstvo e, raste i to u brzim koracima. Istovremeno, međutim, imamo i neke rizike koje se pojavljuju na obzoru kad je riječ o protekcionizmu i u geopolitičkim e, razmiricama. Smanjuje se naše područje djelovanje i sada moramo vidjeti kako stvoriti jednu dobru osnovu za gospodarsku i monetarnu uniju uniju. Ključni dio i e, kao dio ovog našeg posla moramo završiti projekt bankovne unije, te isto tako i postaviti ključne segmente unije tržišta kapitala. To će biti ujedno dvije prve teme o kojoj ću danas prozboriti. Istovremeno, sada se nalazimo u dobroj poziciji da gledamo i sagledamo buduće mogućnosti i izazove. Prije svega želimo da i europski financijski sektor bude vodeći u svijetu u održivosti financiranja, a isto tako intenzivi, komunicirati iz područja u tom dijelu. I to će ujedno biti treći dio mojeg današnjeg izlaganja. Dozvolite da počnem sa bankovnom unijom. Sadašnji Godišnje izvješće o bankovnoj uniji koje je rukovodila Sandal Jones pokazuje da smo zaista poboljšali regulatorni i nadzorni okvir za bankarsku industriju. Kako bismo uspjeli savladati eventualno bankovne krize i eventualno e, izbjeći e, financijske stabilnosti i opterećivanje poreznih obveznika, kao što znate imamo pristup smanjenja rizika i podjele rizika koje su jedna te ista strana iste e, medalje. Trebamo dakle Dakle, postojeći sporazum o paketu iz studenog 2016. i isto tako smanjiti rizike u bankovnom sektoru. Isto tako i posao koji se odvija u ovom domu i kruku vodi gospodin Gunnar Hökmark i Peter Simon. Vrijeme od izuzetno velikog značaja. E, svako odgađanje može ugroziti naše ciljeve prije sljedećih izbora koje će se održati sljedeće godine. Treba nam e, zajedničko podržavanje jedinstvenog fonda za sanaciju. To će e, omogućiti povjerenje u bankovni sustav e, isto tako svakako se možemo pozvati na njih te nam isto tako treba i jasno jasnoća oko europskog sustava za osiguranje depozita veselim se poslu Estelle Lange i izvjestitelja u sjeni za razvijanje eventualnih kompromisa u tom segmentu u ožujku usvojili smo paket e, o lošim kreditima NPL-ovima oni su jedno od eh, glavnih rizika u europskom bankarskom sustavu u današnjici i isto tako su zapravo smanjili se eh, obiloši krediti u početka krize. Nekoliko elemenata koji treba pomoći eh, bankama kako bi se ove razine NPL-ova, dakle loših kredita, smanjili u budućnosti. Ja se nadam da će upravo ovaj prijedlog moći započeti i u ovom odboru i raspravo o tome. Dozvolite da se pređem na Uniju tržišta kapitala. Zajedno smo već e, učinili dosta toga vezano za rizični poduzetnički kapital, te isto tako brošura i sekuritizaciji. Od 13 zakonodavnih predloga koji su predloženi, 10 još uvijek čeka e, dakle, usvajanje u kod su zakonodavaca. Moramo ubrzati naš rad kako bi e, prešli preko ove završne crte e, u prije europskih izbora. E, ubrzano nam je isto tako izlazak Ujedinjena kraljevina iz jedinstvenog tržišta, jedan od e, velikih hitnosti koje moramo odvražiti. Tri dimenzije vezano uz uniju tržište kapitala. Na prvom mjestu želimo da potrošači investitoru u cijelosti e, se okoriste ovim zajedničkim jedinstvenim tržištem financijskim proizvodama u čitavoj Europskoj uniji. Jedan od dobrih primjera je isto tako i paneuropski proizvod osobnih mirovina Želim zahvaliti izvjestiteljici Zofin Intveld i isto tako i suizvjestiteljima. Isto tako i stav otpora e, željeli bismo dobiti prije ljetne stanke. Prije dva mjeseca mi smo predstavili još nekoliko e, proizvoda koje vrijede za čitavo e, a to je platforme za skupno financiranje, te isto tako za pokrivene obveznice, te isto tako i prekogranična distribucija investicijskih fondova. Također smo isto tako izradili prijedlog da svi evropljani mogu izvršiti prekogranična plaćanja u euru za istu cijenu kao i u domaćoj valuti. Naš je cilj da se isto tako svoje ove predlozi, e, to u sadašnjem sazivu i nadamo se da ćemo imati e, vašu podršku u započinjanju rada i to i sa nas kao komisije, strane komisije, mi ćemo vam svakako biti od pomoći. Sljedećeg tjedna zakonodavni prijedlog koji treba omogućiti vrijednostne papire osiguranih državnim obveznicama SBPS. Ove obveznice mogle bi biti daljna integracija i diversifikacija u europskom financijskom sektoru kako bismo smanjili međuovisnost banaka i država. S obzirom da su ove obveznice e, isto tako ne objedinjavaju rizike i gubitke i naš je prijedlog s tim u vezi da ne treba mijenjati regulatorni, e, dakle sam tretman e, nuta. Drugi segment jest nadzor kapitalnih tržišta, isto tako i harmonizirano harmonizacija u praksi, a ne samo na papiru. Ovdje na ovom mjestu bi žele, žele čestitati Danuti Hübner e, vezano uz dakle prijedlog e, o e, superviziji središnjih ugovornih stranaka. Ovo je isto tako dobar primjer koji se nalazi ispred vijeća i država članica u postizanju kompromisa. Također računam na parlament u nekim drugim dokumentima koji bi trebali biti određeni do kraja zakonodavnog, odnosno ove legislative. Veran Langen izvješće Refit Emira, Europskog tržišta, infrastrukture reka, isto tako i kao i Swinburne i Jakov von Weizsäcker, rezoluciju oporavku i sanaciji središnje druge ugovorne strane. Želim zahvaliti i na predanom radu u ovim dokumentima. Također bismo trebali isto tako sagledati i druga područja kao što je to je naš prijedlog da se revidira funkcionira europska nadzorna tijela moramo bolje opskrbiti evropska nadzorna tijela, konvergirati i zapravo se suočiti sa novim izazovim parlamentim je zapravo mm, jasno naznačio koliko je to važno za uniju tržišta kapitala. Stoga se veselim nacrtu izvješća. Isto tako računam na izvjestitelje da ćemo se održati planiranog vremenskog perioda i da ćemo postići dogovor početkom iduće godine. Produbljenje tržišta kapitala i pojednostavljenje i jednostavnija pravila za tržišta vezano uz pozivno na očitovanje, mi smo identificirali i mjere, isto tako i pojednostavljenje samih pravila za regulatorne naravi kod e, poduzeća i to je svakako uzeto obzir u našim sljedećim prijedlozima, zakonodavnim prijedlozima. Također za mala i srednja poduzeća koje bi trebao imati rast na tržištu. E, Mala i srednja poduzeća su ključ za europsko gospodarstvo i unija tržišta kapitala ne može se odvijati ni izgrađivati bez njih. Dozvolite da pređem sada na treći i završni dio, a to je održivo financiranje, prije svega kad je riječ o održivom i zelenom financiranju. Ovo je izuzetno važno iz više razloga, ne samo zbog financijske stabilnosti i to povodom katastrofalnih dakle, posljedica klimatskih promjena između 2007. i 2016. godine. Gospodarski gubici zbog e, ovih ekstremnih vremenskih uvjeta povećali su se za 86%. Stoga pozdravljam parlament, e, potporu parlamenta kada je riječ o ovim akcijama, kao što je to isto tako izraženo u izvješću na vlastnu inicijativu koju rukovodi Molis Kartona. Sljedećeg tjedna ćemo imati četiri prijedloga. Prvo počet ćemo proces izrade e, klasifikacijskog sustava za održive gospodarske aktivnosti na razini Europske unije. To će isto tako mogući definirati kriterije za isto tako oznake zelenih financijskih produkata odnosno proizvoda, te isto tako i zelenih investicijskih fondova. Također, svi oni koji se bave upravljanjem investicijskim fondovima moraju objelodaniti kako ova korporativna održivost u njihovim procedurama će naći odraza. Želimo stvoriti nove kategorije i e, dakle podatke, a kad je riječ o otisku e, ugljika u portfeljima. Također, isto tako želimo vidjeti i investicijske društva te i njihove preferentnosti kada je riječ o investicijskim preporukama. Naš financijski akcijski plan od Ožeka obuhvaća šest daljnjih akcija koje će se e, pokušati ostvariti do kraja ovog mandata. Svakako Podržavamo prijedlog Petra Simonsa, to je zeleni potporni faktor kako bi se pojačale zelene investicije i isto tako mm, upravljanje rizicima integriranih sustava. Također želimo dati i tu najveću moguću podršku kada je riječ o implementaciji ovih prijedloga. mene dame i gospodo, svega smo godinu dana udaljeni od sljedećih izbora za Europski parlament i stoga dozvolite da iskoristimo ovaj trenutak e, upravo postupajući aktivno započeti bankovnu uniju i ono što smo započeli u uniji tržišta kapitala. To je upravo način da naša gospodarstva i naši financijski sektori budu otporni i da budu osposobljeni za buduće kretanje. Stoga se nadam e, vašoj potpori. Hvala vam lijepa. Hvala vama, povjereniče Dombrovskis, potpredsjedniče Dombrovskis. E, vi ste nam sada vrlo temeljito izložili inicijative, e, uključujući i relevantne inicijative koje komisija sada priprema. Tako, e, koje su u nadležnosti u vašoj nadležnosti i mislim da će parlament biti na visini zadatka jer to je ključan zadatak kako bismo zaključili sve ove zakonodavne teme na kojima radimo. One su isto tako međusobno i tekako povezane u načinu na koji su osmišljene i jednima je su potrebne i ostale teme i e, uzet ćemo e, u obzir naravno sve e, vaše primjedbe i sada ste se osvrnuli na toliko različitih tema pa ćemo sigurno imati živu raspravu. Dajem sada odmah riječ Burhartu Palcu za prvo pitanje. Hvala lijepa i e, hvala potpredsjedniku Dombrovskisku koji je danas došao na naš strukturirani dijalog. Zaista mi je drago da ste se osvrnuli na sve te važne dosije. Međutim, kao što ste i sami rekli, kraj ovog e, zakonodavnog saziva se i tekako bliži. Međutim, broj dosijeja je puno prevelik u odnosu na vrijeme kojim raspolažemo do kraja saziva. Ima više od 20 zakonodavnih prijedloga koje tek trebaju doći, a to još nije sve. Ima ih koji se pripremaju i koji još nisu zaživjeli primjerice one od finteka o održivim akcijskim financijskim planovima. Dakle, ostavljate nas sa pred gotovi, stavljate nas pred gotov čin i moramo jednostavno odrediti prioritete. S obzirom na sve što ste rekli, povjereniče, ja vas želim pitati što vi kao potpredsjednik komisije nadležan za ova pitanja, što biste vi odredili kao prioritet? koje teme mislite da ćemo završiti u ovom zakonodavnom razdoblju? Imam i drugih pitanja, ali neću ih sad postaviti jer vam na taj način dajem više vremena za odgovor. Hvala lijepa. Znate e, da sam se ja e, tako e, angažirao i tako sam obećao da ćemo zaključiti sve ove teme. Možemo ali rad vezan za druge ugovorne strane je nešto što je jako dobar primjer kako se osjetljive i o, osjetljiva i važna pitanja mogu brzo završiti, ali naravno e, još vijeće mora njima raditi. Povjereniče, izvolite, odgovorite. Pozdravljam primjedbu e, predsjednika Gualtierija e, da može se zaključiti rad na svim ovim temama. Drago mi je da ćete vi e, podržavati naš rad i e, svi želimo da se ovo, e, ovaj rad završi. Budemo li u situaciji da moramo odrediti prioritete, bit će to teško jer svaki od tih zakonodavnih dosjeja tu je s razlogom. Osobno bih se koncentrirao na one e, dosjeje koje su na dnevnom redu već neko vrijeme, odnosno na stolu već neko vrijeme. To je paket o bankarstvu, to je sasvim sigurno važan e, rad jer se odnosi na naše angažmane na međunarodnoj sceni. Također bih naglasio rad na reviziji europskih nadzornih tijela. E, također sve što je vezano za uniju tržišta kapitala i e, to je naročito onaj aspekt e, koji se odnosi na mirovine. To je važan dio tržišta kapitala. Ne smijemo međutim zaboraviti niti druge zakonodavne e, dosjeje, recimo IDIS, o kojim smo se bavili već neko vrijeme i moramo vidjeti bude li kompromisa. Spomenuo sam čitav niz tematika iz područja Unije tržišta kapitala. E, sve inicijative koje pogoduju rast, e, one će omogućiti financiranje realnog gospodarstva, dakle gospodarski rast. Pitanje je e, sada tu koliko svih tih mogućnosti možemo iskoristiti. Naravno sve što je vezano za održiv rast, za održivo financiranje. Po pitanju finteka a Europa isto tako želi predvoditi po pitanju borbe protiv klimatskih promjena. To smo i rekli u Parijskim sporazumom. Želim da to pokažemo u praksi i uključujući e, u, po pitanju financijskih usluga. E, trebamo dakle dati rezultate tamo gdje imamo opipljive rezultate u Europi u financijskom sektoru za financijske potrošače. Prema tome, to je dobar prijedlog. To jest svojevasna prioritizacija koju sam ja sada napravio, međutim to nikako ne znači da drugi prijedlozi nisu važni, te da ne bismo trebali pokušati doći do sporazuma i zaključka na tim pitanjima. Ali slijedimo ono što je upravo rekao predsjednik odbora Gvaltieri i pogledajmo kako napredujemo u stvarnom vremenu i onda ćemo vidjeti budemo li trebali, e, moramo li napraviti neke izbore. Ja znam da svi naši zastupnici zaista mogu vrlo predarno i naporno raditi, ali eto ponekada neke stvari nedostaju. U svakom slučaju ćemo se baviti mm, e, određenim e, pitanjima uvijek. Čuo sam i mm, kontroverzne stavove o nekim vašim najavama, ali ja mislim da e, vi e, zapravo e, dajete sada e, pragmatična rješenja koja smo čuli da ćete najaviti i nadam se da će svi pročitati taj vaš prijedlog, dakle gdje ga koji nam želite dati. Prvan Zberec. Hvala. Moram reći e, da sam jako iznenađena, jer naravno svatko smatra da je dosije kojim se on bavi onaj koji je najvažniji. Iznenađena sam ipak odgovorom koji ste dali gospodinu Burhardu Balsu koji je koordinator Europske pučke stranke, a osim toga vi niste spomenuli u njegovom odgovoru vrlo važan dosje e, Dakle, kad ste govorili o 20 prioriteta, vi ste govorili o pep i drugim dosijema kao crossboarding, ali reviziju e, europskih e, nadzornih tijela niste. Ako se treba tek početi raditi na tom važnom dosjeu, bojim se da se on neće moći zaključiti. A vi baš kao i ja znate da za budućnost kako bankovne unije, tako i unije tržišta kapitala je taj dosje zaista bitan bojim se da je za sada on i tekako blokiran. Ne kažem da vi to niste spomenuli u vašem govoru, ali niste ga spomenuli u odgovoru Burkardu Balcu. Nedavno ste se obratili i državama članicama i SSM-u i govorili ste o onome što se dogodilo s bankom ABLV te ste rekli da ne možete da nemate instrumenata e, da nadgledanje sistemskih rizika i banaka e, s kojima se povezuje pranje novca. Čim se ta afera pojavila, mi smo pitali sve one koji smo, smo se susreli, između ostalog e, Daniel Nui, koja nam je 26. ožujka rekla da je potrebno da se revidira članak 32. E, SBRD-a, a vi to niste spomenuli. Molim vas, možete li nam reći kako to? Jer to e, je nešto gdje vas moram pitati e, kako namjeravate raditi na tom planu i koji put trebamo slijediti od sada pa do kraja ovog saziva. E, hvala lijepa. Dakle, prvi dio pitanja o tome kako sam odgovorio Burkhartu Balsu po pitanju prioriteta. Spomenuo sam tri prve e, teme. Dakle, govorio sam o bankarskom paketu, e, reviziju SS-a i ZEN PEP. To su dakle tri prve stvari koje sam rekao Burhatu Balcu, a i tajništvo Ekona e, je e, o tome govorio. Dakle, sasvim sigurno e, revizija nadzornih tijela je vrlo važna i zaista željno očekujemo vaše izvješće i isto tako rokove koji bi nam omogućili da se sljedeće godine u okviru još ovog saziva e, dođe do e, te revizije. Dakle, e, revizija nadzornih tijela je zaista bitna. Što se tiče e, instrumenata vezana za AML, nenaplativih zajmova. E, to je vrlo bitno i stoga sada radimo na tome kako da bolje E, radimo na tome da se ova e, zakonodavstvo vezano za borbu protiv pranja novca riješi. E, peta direktiva za borbu protiv pranja novca omogućit će bolji radi bolju razmjenu podataka među nadležnim tijelima. Nedavno smo pozvali Europsku središnju banku, SSM i europska nadzorna tijela da zajedno počnu raditi na tome kako da se pozabave ovim pitanjem zajedno s prvim potpredsjednikom Timmermansom kao i povjerenicom Jurovom e, smo se obratili tim tijelima, dakle Središnjoj banci i nadzornim tijelima. Nadamo se da ćemo se e, da ću vam u tome uskoro početi dati e, informacije i to e, ali e, sada kada ste već to napravili što je sa člankom 32. hoćete li predložiti tu reformu? To ćemo proučiti zajedno sa Europskom središnjom bankom i Europskim nadzornim tijelom. Tu dakle radimo o tome kako treba e, izvršiti likvidaciju banaka. To je upravo jedna od tema o kojoj raspravljamo. Puno hvala. E, pogledat ćemo također kako E, Europska središnja banka se bavi upravo tim člankom 32. koji može imati neke nepredvidive posljedice. Hvala gospodine predsjedniče. Jedna od e, zakonodavnih inicijativa o kojima ste govorili, a kad riječ o rastu, impulsima za rast, a to je isto tako kad je riječ e, o investicijskim društvima i zahtjevima. U ovom zakonodavnom prijedlogu je prijedlog komisije da iz CRR-a e, ona društva izdvojima ako nemaju sistemski značaj i stoga bi trebale biti podložni manjim regulatornim okvirima. Imam pitanje kad je riječ o tretmanu srednje velikih investicijskih društava, e, kad je riječ o kapitalnim zahtjevima, govorimo o kalibriranim K faktorima. Postoje dvije mogućnosti da se postupi. Ili će se kalibrirati K faktori na način da će se kapitalni zahtjevi investicijskih društava e, uskladiti sa kapitalnim zahtjevima bankarskog sustava koji se bave isto tako investicijskim poslovanjem. Druga mogućnost bi bila da se kalibracija ovih K faktora prilagodi e, prema uvjetima financijske stabilnosti. EBA je kalibraciju provela na sljedeći način. Oni su kročili ovim prvo opisanim putem, a komisija je slijedila taj put, e, dakle, izuzetno visoki kapitalni zahtjevi spram e, srednje velikih investicijskih društava, očigledno sa namjerom da se zapravo stvori istovjetno konkurentski odnos između bankarskog sustava i investicijskih društava, a nije se išlo u analizu rizika i to uslijed dakle potrebe za financijskom stabilnošću na tržištu. Postavljam pitanje zašto je komisija išla ovim putem, koja je to zapravo osnova na temelju koje se investicijska društva koja imaju veće kapitalne zahtjeve, koje postavljamo prema njima, nego li što su uvjeti koji bi bili e, usporedivi sa rizikom na tržištu. Koji su razlozi tome? Zbog čega e, štitimo bankarski sustav u usporedbi sa o, upravo ovim investicijskim društvima? On, um, uh, uh, Ovo se pitanje odnosi na uh, reviziju, na preispitivanje poduzeća. Da, predložili smo bonistetne okvire za investicijska društva. Želimo da ono bude proporcionalnije te da se na odgovarajući način e, primjenjuju pojedini zahtjevi koji se odnose na rizike, odnosno pojedini kriterije. Od Usmjerili smo se na investicijska društva koja su od sistemske važnosti i to su one koje nazivamo investicijska društva druge, odnosno trećeg razreda. I e, to je ona koja su različita od CRR-a ili CRD-a, dakle direktive, odnosno uredbe o kapitalnim zahtjevima. I na taj način se adekvatno osigurava pokriće rizika, ali se omogućuje i dobar ulazak na tržište i e, tržišto natjecanje kojim e, će biti u skladu sa zahtjevima Unije tržišta kapitala. Manje tvrtke će imati puno jednostavnija pravila nego li one koje će vrijediti za veće tvrtke one koje su sistemske i puno veće investicijske tvrtke e, su e, jedno, ali za sada nemamo dokaza da bi ne sistemske investicijske tvrtke mogle imati te veće e, kapitalne zahtjeve. Naš prijedlog također uključuje činjenicu da će se postepeno e, provoditi neki e, zahtjevi koji vrijede za nesistemska društva i e, pratimo to i prilagodit ćemo za slučaj da se situacija mijenja. U svakom slučaju načelo razmjernosti primjenjujemo i kada se radi o investicijskim tvrtkama. Hvala, a sada Liv Virnik. Hvala. povjereniće. prošlo je već deset godina od protekle ekonomske i financijske krize i već se možemo početi pitati kada će doći do sljedeće krize. Ne možemo to predvidjeti ali ovoga puta zato moramo biti spremni. E, MMF je prošlog mjeseca objavio izvješće o globalnoj financijskoj stabilnosti i oni su e, predviđali rizike tri problema vidi, a to je najprije e, činjenica koje su cijene nekretnina, naročito u velikim gradovima. Drugo, s obzirom da kamate rastu, moglo bi doći do drugačijeg troška e, drugačije e, vrijednosti aktive, naročito zbog različitih elemenata poluge. A treće se odnosi na rizike vezane za dodjelu kredita. Da li e, to što uočava MMF se može primijeniti na Europsku uniju i ako jest, jesmo li mi spremni se s time nositi? Hvala lijepa. Točno je da se i Europska komisija e, time e, bavila i upravo naglašava da već šest godina gospodarstvo e, dobro raste u Europskoj uniji, dakle sada smo u dobroj fazi i to u svih 28 država članica imamo gospodarski rast i isto tako broj zaposlenih se povećava. Dakle, situacija je sada dobra, ali naziremo oblake na horizontu. Znamo dakle da ovakva situacija ne može potrajati do u nedogled i s obzirom na to moramo ojačati otpornost naših gospodarstava sada i moramo omogućiti da naš financijski sektor izgleda tako da budemo pripremljeni za sljedeću financijsku krizu bez obzira na to kada do nje dođe. Što se rizika tiče sinkroniziranja o kojima ste vi govorili e, cijena imovine, dakle nekretnina, zatim različitih kretanja vezana za vrijednosti aktive, i e, to je nešto na čemu treba raditi ne samo Europska komisija, e, već e, SB i druga nadležna tijela. U nekim razvijenijim gospodarstvima situacija je takva da neke stvari možemo predvidjeti, ali ne možemo predvidjeti sve, moramo se za sve pripremiti. Naš financijski sektor je bolje pripremljen sada nego li što je nekada bio kako bi se nosio s takvim izazovima. I to zbog toga što imamo e, veću količinu zaštitnih mehanizama u financijskom sektoru jer imamo veće odnose kapitala, odnosno likvidnosti i e, bolje poluge, ali kao što znate radimo na tome da još više poboljšamo zakonodavne okvire na tom planu i zato sam i spomenuo da se financijski paket e, mora završiti. E, zaključno mogu reći da moramo sada proučiti te rizike kako bismo djelovali sada kako bi naš financijski sektor i naša gospodarstva općenito bila dovoljno otporna za sve potencijalne probleme. Hvala, a sada Dimitris Papadimulis. Kirije Projedre, Kyrie Epitrope, I will speak in Greek. Eh, Hvala lijepa. Hvala za informacije koje ste nam dali. Dopustite mi međutim da vam postavim pitanje o mojoj zemlji, o Grčkoj. Uskoro će doći do kraja trećeg, odnosno posljednjeg programa. I sad smo ovdje u zadnjoj fazi ove vrlo e, teške putanje. Sve strane bi trebala napraviti ono na što su se obvezala. Pakta sun servanda. Mi smo e, pristali na određene e, e, elemente iz plana trojke i dakle euro područje se dogodilo o tom i sme sastanak 1. lipnja. To je vezano za naš dug. To je dakle okviri koji je dalo euro područje u svibnju 2016. i lipnju 2017. Na temelju e, uredbe 472. i memorandumu o e, režimu nadzora. Bilo kakvo odstupanje od tih paketa bilo bi loše za naše gospodarstvo. Izgubit ćemo na vremenu, a vrijeme je novac. Evo koje je moje pitanje. Rekli ste prije nekoliko dana da dogovor o tome da se otpiše dio našeg duga, što bi značilo da se europski porezni obveznici neće uložiti više niti jedan euro za Grčku, ali da će to omogućiti oporavak Grčke i e, vi ste e, rekli da će do toga doći za nekoliko mjeseci. Neki u mojoj zemlji, u Grčkoj, dakle, dižu paniku i kaže da će to odgoditi e, sve do za poslije tog sastanka Europodručja 21. lipnja. E, što će komisija napraviti i hoće li otpisati dug 21. lipnja? I isto tako na koji način će komisija pridonijeti tome kako bi razlike između europskih vjerovnika i MMF-a na kraju ne bi rezultirali na radom koji će biti štetan za e, grčko društvo i grčke e ekonomiju. Mi smo sad doista u kritičnom razdoblju e, završavanja e, grčkog programa i šire govoreći to je program koji ide svojim tijekom i e, Grčka je čak i više dala u smislu fiskalnih ciljeva i misija je, e, koja će to sve provjeriti već u Ateni i e, dok smo mi ovdje oni o tome pregovaraju. Mogu reći da su sve strane preuzele obveze institucije grčke vlasti, grčka nadležna tijela i nadamo se e, uspješnom dovršenju ovog programa i ispunjenju svih e, mjera i elemenata. E, ono o čemu treba razgovarati međutim su i mjere za e, dugove i na tome se rad i sad odvija te će to potrajati više još nekoliko mjeseci, dakle i do kraja lipnja pokušavamo ispregovarati sporazum unutar tog vremenskog okvira i smatramo da to jest moguće e, parametri koje je postavila e, Eurogrupa e, pretpostavljaju i mogućnosti za servisiranje duga, omogućuju Grčkoj da dug servisira i da se e, osovi na vlastite noge. Europska komisija je predana e, cilju postizanja ovog sporazuma, a to treba učiniti i postići do kraja e, isteka, do isteka ovog programa. Kao što smo rekli, mi sa MMF-om konstruktivno surađujemo, te smo uključeni u taj program zajedno međutim ne u obliku izravnog financijskog sudjelovanja već u pregovaranju o preventivnim stand-by aranžmanima i e, suradnji i vjerujem da sad e, to ulazi upravo u posljednje faze, dakle program je u završnoj fazi. Hvala vam, Marko Vali. Hvala lijepa. Imam dva pitanja za povjerenika Dombrovski. Za prvi o financijskom paketu, prije svega o njegovu sadržaju koje u izvješću Simons e, govori o potrebi da se zajamči potpora malim i srednjim poduzećima za sve što je vezano za zelenu ekonomiju i isto tako da e, moramo govoriti dakle o kapitalnim zahtjevima. O izvješću koji je ovaj parlament izglasao o bankovnoj uniji E, postoji jedan dio, baš kao i o svemu što je vezano za e, bankovnu uniju, dakle o e, tome da aktiva drugog i trećeg razreda bude tu spomenuta. Radi se o aktivi od 7 do 8 milijardi i e, prema tome me zanima da li komisija ima namjeru nešto napraviti e, i možda zajedno sa, Središnjom bankom i sa drugim nadzornim tijelima nešto učiniti. A zatim nešto o euro e, obveznicama ESB koje su zapravo lažne euro obveznice. Ne postoji li dakle tu rizik da sa jednom tako sterilnim e, prijedlogom se ne pojavi dakle rizik da dođe do e, problema kojim se e, u slučaju problema euro zona neće moći nositi. I tu će se onda morati rješavati krize na vrlo nepopularne načine, baš kao što je e, e, Dragi o tome govorio posljednji puta u govoru u Firenci. Dakle, u sljedećoj krizi bi e, možda moglo se to i obiti o neke države, ali nije tu stvar toliko o samim državama, već hoće li Europska unija se moći time nositi ili će pak države na kraju tražiti e, i morati zatražiti da izađu iz europodručja. Hvala vam lijepa na ovim pitanjima. Prvo je bio više komentar ili observacija E, odnosno e, socijalni e, osvrt na socijalne faktore podrške izvjestitelj Peter Simon će na to tražiti konkretna rješenja i mi moramo međutim gledati kako naći naše čimbenike E, odobravanja e, za e, mala i srednja poduzeća koja već zapravo postoje, dakle i ograničiti ova smanjenja koja banke prakticiraju kod davanja zajmova srednjim i malim poduzećima. Dakle, moramo kalibrirati ovaj prijedlog vrlo oprezno. U drugom dijelu pitanja zapravo se nalazi više pitanja i prvo se odnosi na e, mjere e, trećeg razreda e, i treće razine i to je nešto što se spominje i u komunikaciji e, o bankovnoj uniji od prošle godine i koliko sam razumio vi ste govorili o e, knjizi trgovanja banaka i upravo e, zato je važno, važno je da to e, bude e, dio našeg bankovnog paketa kao što e, je situacija od 2016. što se tiče kalibriranja to ćemo morati promisliti i tome treba pristupiti na odgovarajući način što moramo tek odlučiti. Što se tiče e, suverenih vrijednostnih papira osiguranih državnim obveznicama i pokrivanja gubitaka iz mutualizacije, trebamo rješenje koje će omogućiti e, da e, riješimo međuovisnost banaka i matičnih država, dakle kao situaciju i da bi se ulagalo upravo u e, bankarski sektor i da bi se riješila ta situacija u 19 država eurozone. Međutim, znamo da postoji određeni oprez u vezi ovih prijedloga i da dionici i države članice imaju određenu zabrinutost u pogledu mutualizacije i da bi zapravo to značilo i e, promjenu postupanja e, sa suverenim e, vrijednosnim papirima i ovaj bi prijedlog trebalo dakle dobro procijeniti i odvagnuti. Bernard Mono. Hvala lijepa. Dobar dan gospodine povjereniče. Kada imamo eh, ekonomski rat u svijetu, SAD zapravo predstavlja veliki strateški problem za sve europske tvrtke. U prethodnoj eh, eh, Amerikanci su nametnuli sankcije u Francuskoj banci BNP Paribas E, zahvaljujući jednoj jako tipičnom američkom zakonu koji se zapravo uopće nije trebao primjenjivati na BNP Paribas. Zatim <clears throat> situacija sa ABLV bankom e, Pogledajmo, radi se o banci koja je apsolutno od sistemske e, važnosti i pod europskim nadzorom, kao što je objasna gospođa Berez. Nadalje, e, odnos sa ruskim poduzećima i sankcije ruske tvrtke Rusal koja se odražava na njezino isplaćivanje duga na međunarodnim tržištima. A to zapravo može izazvati identičnu krizu kao ona koja je postojala 1998. godine. A sada Amerikanci žele nametnuti sankcije sa svima koji posluju s Iranom i na taj način bi europska poduzeća na arbitraran način mogla biti kažnjena od strane eh, E, pravosuđa trećih zemalja. U Francuskoj ima problem sa tvrtkom Alstom, a sjećamo se što se dogodilo 2002. godine za Enron. I isto tako e, kakvi e, sistemski rizici mogu postojati za velike industrijska poduzeća u Europi i e, pogledajte situaciju sa Belveom. To treba biti i kakvo upozorenje za nas u Europi. Jer e, MRL ni postoji još, a EDIS isto tako ne postoji i sada naša vlastita direktiva o bankovnoj uniji tu predstavlja problem. Vi imate i EU um, um, blocking regulation koji namjeravate predložiti. Meni se čini da je ona puno preblaga. Što ćete napraviti po pitanju rizika koja se mogu pojaviti u Europi. i Što namjerava napraviti Europska komisija po pitanju tog sistemskog rizika? i e, da li Europska središnja banka radi na tim pitanjima i na koji način može pomoći Europi koja je u opasnosti? Što se ovoga tiče, doista je e, to vrlo složeno pitanje i imamo više teškoća koje se odnose na naše trgovinske odnose sa e, Sjedinjenim državama, uključujući i jedno strano nametanje tarifa za čelik i od 1. lipnja. Europska unija je tu e, dobila nekoliko produžetaka roka za e, početak korištenja tih e, tarifa. Međutim, e, pokušavamo iz mjeseca u mjesec e, doći do rješenja. Europske institucije intenzivno kontaktiraju s, sa onima Sjedinjenih država i spomenuli ste Iran i povlačenje Sjedinjenih država iz sporazuma o Iranu i to je svakako razlog za zabrinutost e, u Europskoj uniji. Smatramo to kao e, jednim opasnim e, presedanom da se jedna žena, da se jedna država povlači jednostrano iz međunarodnog sporazuma i to u razdoblju kad Iran se pridržava ovog dogovora i sporazuma. Trenutno procjenjujemo gospodarski učinak i potencijalne učinke američkih sankcija eh, Iranu, eh, pa i ekstrateritorijalne učinke i učinke na EU eh, e tvrtke i financijski sektor i kao što ste spomenuli. Istina je da činjenica da Evropska unija ovo blokira može naravno dati međunarodni aspekt izloženosti i rizicima pogotovo za velike međunarodne banke i za dolarske transakcije neka su pitanja posebno teška i njih će se morati e, rješavati moramo tek e, razmotriti na koji način i što se tiče provođenja pravila protiv pranja novca još jednom naglašavam da je važno da imamo vjerodostojan i koordiniran sustav e, protiv pranja novca u Europskoj uniji da bismo unutar unije mogli rješavati ta pitanja, a bez čekanja na bilo kakve e, mjere ili djelovanje od strane Sjedinjenih država. Brian Hayes imam dva pitanja. Jedno se odnosi na program koji je komisija objavila o akcijski plan za potrošače i e, jedinstveno tržište za e, poslovne subjekte, međutim ne i za potrošače. Prema tome, pitanje je koji će vam biti e, prioriteti za razdoblje od sada do kraja e, mandata? E, i mislim da treba biti ambiciozniji. Dakle, treba nam konkurencija, trebamo uklanjati barijere unutar svih e, režima i upravo to činiti na korist e, potrošača da bi se smanjile cijene. E, zanima me što ćete vi u tom konkretnom području samih financijskih usluga za potrošače činiti. Vi znate da su postignuti kompromisi za reformu tržišta novca i e, imat ćemo uredbu koja će omogućiti smanjenje e, sistemskih rizika. Znate jednako tako e, iz korespondencije s određenim kolegama o distribuciji bajazma i zanima nas kako vi vidite tu praksu i s obzirom na to da nemamo e, prijedloga niti komisije, niti vijeća, niti parlamenta. E, pitanje je sljedeće, a mislim da je važno. Je li razumno poduzeti jednu odluku e, prve razine unutar same druge razine? Odnosno, je li time došlo do zaobilaženja određenih razina. Prvo, što se tiče e, financijskih usluga za potrošače i akcijskog plana koji je s tim povezan, ja sam spomenuo zakonski prijedlog o plaćanjima, e, odnosno e, euro plaćanja e, po cijeni e, na domaćem tržištu za cijelu Europsku uniju te e, vjerujem da će to biti usvojeno tijekom našeg mandata i omogućiti financijsku integraciju potrošača. U prosincu prošle godine smo osnovali radnu skupinu, stručnu skupinu koja radi na obvezama potrošača i smatramo da je jedan, jedna od prepreka e, za financijske usluge upravo bolje poznavanje e, potrošača, odnosno klijenta, što je potrebno bankama u prekograničnim e, situacijama i kao što vidimo u određenom e, broju područja e, treba otkloniti prekogranične barijere za pružanje financijskih usluga i e, o tome smo već govorili e, neke od tih usluga su razvijenije u jednima manje razvijene u drugim e, državama Europske unije a mi trebamo učiniti što je moguće bolju situaciju za potrošače odnosno korisnike ovih usluga u svakom slučaju komisija će se truditi osigurati da akcijski plan za e, financijske usluge potrošačima dobije i e, svoju realizaciju. Kao što sam e, kao što smo raspravljali, te znate i sami, službe komisije, pogotovo pravna služba, je poduzela analizu i potvrdila stajalište e, ESME e, o tome da distribucijski e, mehanizam nije kompatibilan s uredbom o i da ćemo morati pratiti odnosno omogućiti e, uvid u e, dokumente i građana i drugih dionika. Hvala pa i mi smo u parlamentu isto tako raspravljali o ovim e, s temama, imali smo različita mišljenja, a isto tako i Djelomice je to potvrđeno od strane naših pravnih službi. I Jonas Fernandez, izvolite. Buenos días, muchas gracias, presidente. Dobar vam eh, dan eh, i hvala vam što ste došli pod predsjedniče komisije. Mislim da je vrlo važno E, ovo koristiti kao priliku e, za postavljanje nekih e, pitanja upravo da bi se moglo našim izbornim jedinicama i našim biračima prenijeti određene informacije. Vi ste nam govorili o nekim stvarima o kojima mi raspravljamo već dvije i po godine 30 mjeseci. Dakle, to je uredba koja e, zapravo je zapela e, u e, ovom domu i u vijeću. Te je proteklo pet mjeseci od našeg od posljednjeg sastanka 13. prosinca prošle godine, dakle pet mjeseci i nemamo nikakav zadani datum za sljedeći ili budući e, sastanak nadali smo se narednih mjeseci. Pa prema tome neki od nas koji ovdje rade zapravo e, su posramljeni time što e, naši kolege nisu postigli nikakav napredak u razgovorima na ovom dosjeu, dosjeu e, bankovne unije jer smatramo da imamo isti cilj, isti zakonodavni cilj i da trebamo znati tko to plaće. Plaća to su e, zapravo e, ljudi koji e, štediše koji ulažu u banke i europska su tijela donijela određene odluke prošle godine i zapravo Velika je cijena za eh, odluke koje su donesene u Briselu za eh, druge države. Eh, neke su grupe odlučile predložiti različite inicijative i mjere koje su u skladu s ciljem nadilaženja ovog ove pad pozicije mi želimo e, razgovore i s liberalima e, sa PP-om i tako dalje međutim još uvijek nemamo pravog odgovora na ovo pitanje uz nadu da ćemo se e, idući idućih mjeseci ili bar idući mjesec uspjeti naći na sastanku i to pokušati riješiti. Uh, uh, što se ovog pitanja tiče, mogu samo se složiti mi sa strane komisije. Žalimo što je postignut mali napredak od 2015. kad je riječ o dakle s, samom ovom ITIS. Kao što znate, mi smo isto tako procenjivali sa strane komisije koji su razlozi tomu zbog čega se ovaj prijedlog odugovlači i drži po strani koje su to mm, na neki način moralna pitanja i to u listopadu prošle godine. Predložili smo neke nove e, ideje i imali smo sastanak s tim u vezi. Ideje kako bi se ETIS mogao postepeno E, unijeti, dakle, započevši sa fazom 1, potpora likvidnosti, e, otpornosti i raspraviti o tome kako da se iz faze 1 pređe u fazu 2, a što znači povećanje e, sustava uzajamnosti. Europska komisija sa svoje strane ima još uvijek ambiciju da ima jedno sveobuhvatan europski sustav ali smo isto tako spremni e, pomoći u pronalasku rješenja e, sve e, one elemente koje bi doveli do končnog ostvarenja cilja. Nadamo se još uvijek da će i naše ideje koje smo iznijeli prošle godine omogućiti osnovu za postizanje kompromisa u vijeću. Vidimo da se tehnički dio posla razvija u dobrom smjeru. Imali su ad hoc e, radnu skupinu i komunikacije vezano uz e, Uniju. Bankovnu Uniju je dala nove poticaje. Bugarsko predsjedništvo radi na mnoštvu tehničkih pitanja kad je riječ o ovoj prvoj fazi. Što se tiče političke komponente, još uvijek imamo različita mišljenja e, iz država članica. Međutim, mi sa strane komisije ostajemo predani ovom predlogu i svakako ćemo pokušati e, uskladiti i dobiti ovo kompromisno rješenje. Hvala lijepo povjereniče i vrlo teško je opravdati ne samo činjenicu da imamo različita mišljenje, to je običajno, međutim da se ne održavaju sastanci, da se uopće išta raspravlja, to je neprihvatljivo, jer možete biti nesuglasni, ali cilj svih nas je da radimo i da pronađemo kompromisno rješenje. Pa makar kakav bio taj kompromis, e, da li će biti usvojen ili ne, ali paralizirati aktivnosti e, pregovore, to nije dobar i pristup i nije fair pristup. Gorđes Kicos. Hvala, predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče, možete li nam sažeti e, razvoj događanja Brexita u financijskom dijelu vi ste istaknuli da se ide ubrzano prema Brexitu. Da li nam možete dati informacije e, o svim e, temama koje su započete? Još jedno pitanje koje bih želio postaviti e, vezano uz smanjenje rizika, a vezano je sa bankovnom unijom. Čini mi se da s obzirom na događanja u Italiji imamo veće rizike i to je isto tako i e, shvaćanje tržišta jer kamate i polako, ali učestalo rastu i za Italiju i za Krčku I naravno, nema volje za podjelom rizika, kad reći o Austriji, Nizozemskoj, Njemačkoj, kako ćete pomiriti ovaj razvoj koji nije baš obećavajući po mom mišljenju? Što se tiče prvog pitanja, Brexit. Sve je u tijeku, mi naravno usredotočit ću se na financijski segment eh, Brexita, koje je moje E, područje za koje odgovaram. Dakle, ono što smo učinili u prethodnim mjesecima, objelodanili smo dakle same bilješke koje govore potrebne pripremne korake različitih aktera na tržištu pa i institucionalnih e, e, dakle institucionalnih igrača koji trebaju pripremiti scenarij za Brexit. A isto tako Postoji sporazum da se stvori tehnička skupina koja će voditi ECB, Evropska središnja banka i Bank of England, koji treba sagledati e, scenarija rizika koji bi se pojavili oko e, dakle 30. ožujka 2019. godine dana izlaska Ujedino kraljevina, odnosno ovaj učinak dakle strmogavljenja na neki način, jer svakako je namjera da i komisija i naš pregovarački tim da se postigne jedan e, regulirani izlazak Isto tako kao što znate, postoji politički sporazum o tranzicijskom razdoblju koji će skinuti sa nas ovaj vremenski pritisak. Međutim, ovo je tranzicijsko razdoblje u svakom slučaju je dio e, dakle samog sporazuma o izlasku. Dakle, treba nam jedan sporazum o izlasku gdje još uvijek vodimo neke rasprave, uključujući i recimo o pitanju irske granice i kako i ovo na neki način vidjeti to u Carinskoj uniji, odnosno u odnosima e, sa Ujedinim kraljevinom. Posao je u tijeku, međutim moramo ići napred jer ožujak 2019. se približava, to je manje od godine dana. Što se tiče ovog drugog pitanja, smanjenje rizika, podjela rizika, razvoj u državama članicama i događanja u Italiji. Mi ne komentiramo stranačku politiku ili procese osnivanja vlade. To je nešto što moraju učiniti same države članice, a u skladu sa ustavnim uvjetima i ustavnim dakle preduvjetima. Ono što mi svakako e, želimo vidjeti jest da imamo i dalje fiskalnu disciplinu. Kad je riječ o Italiji, onda je riječ o smanjenju javnog duga i proračunskog deficita. To su svakako važni faktori koji utječu na rizike u makroekonomskom smislu Raspravili smo to sa sadašnjom vladom, razgovarali smo isto tako o fiskalnom prijelaznom periodu i to je isto tako i naša poruka koju upućujemo novoj vladi da svakako treba ostati u ovom smjeru kretanja. Hvala vam lijepa. Poltank. Predsjedniče, poštovani povjereniče, Hvala vam što ste danas ovdje. Odbor Ekon je prihvatio inicijalno izvješće o e, održivom financiranju Komisija je to dobro učinila i vi isto tako i svakako ćete dobiti potporu u Europskom parlamentu ali smo isto tako zabrinuti za e, onime što treba mijenjati, velike promjene u financijskom sektoru koje nisu ni započete. Pitanje koje postavljamo da ove promjene koje predlažete tijekom idućeg tjedna, dakle 23. i 24. svibnja, da li su dovoljno široke i da li možete eh, nam sa sigurnošću kazati da će mm, evo nekoliko primjera taksonomija, a isto tako zelena imovina, ne čini se da su uključeni neki drugi faktori koji su važni. Dakle, to je kršenje ljudskih prava, prava radnika, agresivno porezno planiranje. Ako počinjemo samo sa zelenim financiranjem, što će biti sa drugim faktorima? Parlament će svakako biti zainteresiran dobiti odgovor. Drugo, Čini se da nije e, rečeno o nekoj imovine, a to je klimatski e, održivo financiranje. Čini nam se da je izuzetno važno da se moraju i kapitalni zahtjevi uključiti, ali zašto ne zeleni, zašto ne započeti sa e, smeđim financiranjem? Ono što bismo mi e, željeli pozdraviti kao zeleni izuzetno je važno da investitori uzmu obzir ne samo financijske implikacije e, samih rizika SGA, već i ESG rizika koji treba predstaviti e, ljudima koji su njihovi glasači, birači. Primjerice, zašto se ne uključuju banke koje su izuzetno važno kad je reč o E, pokrivanju financijskog sektora u Europi. Zašto ne to i proširiti? Isto tako i upravitelje imovinama, te isto tako i investicijske fondove. I zašto se samo ograničavati na neka područja? Dobro, znači hvala vam lijepo na o podršci koju ste izradili, a kad je riječ o državnom financiranju i akcijskom planu oko državnog financiranja, zaista moramo kazati da nam je namjera biti ambicioznima, isto tako i široka primjena akcijskog plana. Kao što znate, radna skupina na visokoj razini pripremila izvješće i naša je namjera da na ovaj ili onaj način slijedimo upravo one ključne upute koje se nalaze u izvješću i to će biti dovoljno široko. Kad je riječ o nekim specifičnim temama e, i taksonomiji, ono što mi predlažemo u ovom trenutku jeste da se ustroji jedna struktura upravljanja taksonomije i nakon toga sa ovakvom e, strukturom upravljanja kada bude postavljena možemo potom raspravljati o toj konkretnoj taksonomiji i vidjeti da li je to e, izbjegavanje klimatskih promjena kao prvi rezultat e, samih nastojanja kroz taksonomiju. Naravno da je to izuzetno i kritično i značajno da e, imamo ove zeleni segmente održivnog e, financiranja u okviru akcijskog plana, ali kasnije bismo to proširili isto tako i na druga područja koja pokrivaju faktore ESG-a svakako ćemo biti jasni u našim nadolazećim e, primjerima, a isto tako započet ćemo sa mm, suzbijanjem klimatskih e, promjena i nastavit ćemo se kretati u tom smjeru i proširiti e, se i na druga područja. U svakom slučaju, kada je riječ o stranded assets, zapravo ovaj tranzicijski segmenti, isto tako smanjivanje e, sa svim onim nepokretnom imovinom ili neuporabljivom imovinom e, želimo vidjeti da li to možemo taj segment i dalje razvijati. Što se tiče fiducijarnih obveza, to se svakako tiče upravljanje upraviteljima imovine mirovinskim fondovima i isto tako društvima i poduzećima koji upravljaju e, novcima investitora, pojedinaca, građana i kada postoje različite mogućnosti pristupa, nije uvijek slučaj da je riječ o osnovnim bankarskim proizvodima i bankama koje nude e, osnovne proizvode svojim e, klijentima, već kada imate i štedne račune, to nije izbor e, one širine koje bi to bio isto tako investicije u financijske proizvode. Naravno da je bankarstvo isto tako tu nastupa kao upravitelj imovine, a ne samo kao upravitelj štednih uloga. Stoga treba raspraviti kako je to pokriti, svako smo otvoreni prema ovom konceptu, ali moramo razlikovati koje to usluge se u ovom trenutku nude. U svakom slučaju e, namjera nam je biti ambicioznima u svakom pogledu. Isto tako e, ćemo zajedno sa Europskim parlamentom pratiti ovaj posao i gledati da se ovi dosijeji e, postanu u konačnici realnost. Hvala vam lijepa. Hvala. Tomas Mann. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče komisije, vi ste sigurno saznali da imate za vaše ideje veliku podršku ali isto tako smo jasno naznačili da e, naš doprinos u parlamentu i naša izvješća koja su izuzetno snažna i važna velik doprinos. Što se tiče bankovne unije, u to spada i osiguranje depozita nacionalno i na razini Europe. Suglasan sam, moramo zaštititi klijente ako bi banke postale nesolventne. Međutim, uvijek se bojimo da dođe podruštljivanja i ujednačavanja ovih e, iznosa. Nije li to prijedlog da ovi loši krediti konačno budu eliminirani iz bankarskog sustava? Prema dokumentaciji koja je meni na raspolaganje, ovi loši krediti su oko 760 milijardi eura. To je brojka pitanja. Da li je ta brojka ispravna? Koje instrumente uopće ima Europska komisija da se ovime pozabavi i znači kažete da Europska središnja banka može to odraditi, ko će jamčiti da ti štedni ulozi građana ili poreznih obveznika neće biti zloupotrebljeni kako bi se spašavale e, posrnule banke. Druga tema, Italija, vi ste kazali da komisija e, ne procjenjuje bilo kakvo oformljivanje nove vlade. Međutim, desni populisti su pokušali e, okupiti oko sebe i postaviti vladu i eto, tako jednostavno, prva zahtjev njihove bio trebamo 230 milijardi e, dakle, otpisa duga. Postavljam pitanje što bi Grci rekli na to, koje bi bile posljedice. E, talijanske obveznice su pod pritiskom, e, dodaci rizičnosti se povećavaju, kreditna sposobnost izuzetno je rizična, Europska komisija i Europska središnja banka i dalje kupuje talijanske državne obveznice. Nemamo li tu stav Europske komisije da li uz svu samostalnost Europske središnje banke ipak imate i vi e, zadatak zauzeti stav, vaš e, zahtjev smanjite e, proračunski deficit, međutim smanjenje ili otpis dugovanja, pa to su prošla vremena koje su se događala u nekim drugim državama koje smo i tada kritizirali. Italija ne može biti ni na koji način izuzetkom. Uh, ok uh, uh, Hvala. Postavio se dakle, čitav niz pitanja. Najprije o vašem pitanju koje se odnose na Edisu, izgubljena mutualizacija i uh, povezivanje sa nenaplativim zajmovima u sektoru banaka. Razmišljamo dakle o uvođenju EDISA zajedno sa potporama likvidnostima i prelaskom na e, drugu fazu e, gdje je su smanjenje nenaplativih zajmova, tu se pojavlja za jednu točku, o tome se upravo, e, to je kako se o tome i raspravlja. Drugo, Vezano za nenaplative zajmove, 910 milijardi eura se spominje. Možda se u različitim izvorima koriste različite metodologije. U svakom slučaju sa 6,7 posto na vrhuncu krize do 4,6% sada. Dakle, e, toliki je njihov omjer. E, Čućemo sutra najnovije podatke jer ove koje sam vam ja upravo dao e, nisu najnovije, međutim ažurirat će se upravo sutra. Pitali se također o smanjenju duga za 230 milijardi koje se navodno zatražilo. I stranke koje su u vladi su u osnovi rekli da je e, taj podatak koji je procurio, procurio na temelju starog prijedloga koji više e, ne vrijedi. Dakle, to nije dio onoga što je vlada predvidjela sada. Da, isto tako to bi bio i paradoks jer e, se radi o imovini koji su u talijanskoj središnjoj banci. Dakle, ovako što bi bilo u potpunosti e, kontraproduktivno. E, takva neka izjava je neracionalna kao i mnogo toga što se u posljednje vrijeme može pročitati. Kako i ta briljantna ideja da se ukinu porezi na na dakle, bogatije građane. Hvala. Gina Gil ima riječ. Hvala lijepa, dobro jutro. Potpredsjedniče, za početak moram reći da mi je drago e, da se vi zadržete, zalažete za održivo financiranje. To je vaš e, prioritet i zaista e, ću, e, jedva čekam da vidim vaše prijedloge sljedeći tjedan. U skladu s izvješćem Scott Cato koji smo u ovom odboru izglasali, to zaista treba onda biti ambiciozno. U odgovoru Paulu Tangu kad ste govorili o faktorima ESG, o što to znači? E, hoće li to znači neke minimalne e, standarde e, vezane dakle za ciljeve održivog razvoja? Moramo to vidjeti jer zelene financiranje bi trebalo postati norma. E, na koji način ćete pristupiti ovim pitanjima? Već ste se osvrnuli na nekih od ovih tema, ali svejedno. Druga stvar o kojem želim pitati, jučer smo e, razgovarali o prijedlogu izvješća o bonitetu petnim pravilima za osiguravajuća društva gdje želimo da sustav ekvivalencija bude taj koji će omogućiti da svi koji su na europskim tržištima mogu imati dakle najširu područje primjene ali ipak čujemo da bi se te ekvivalencije mogle smanjiti, pa znači da neke tvrtke više ne bi mogle sudjelovati na europskim tržištima. Da li je u svjetlu Brexita Europska komisija procijenila koji može biti utjecaj ovakvih mjera? A što se tiče ekonomske i monetarne unije, pola takvih e, tvrtki su sada u Europskoj uniji, a u Ujedinjenoj kraljevstvu, a europska tržišta više neće moći imati pristupa. Isto tako e, traži se da se s ugovorima može nastaviti, a ne da se oni prekidaju. Vi ste rekli da to tržište može riješiti, ali možete li nam nešto više reći o tome? Na koji način će tržišta riješiti to pitanje ako ne bude bilo jasnih zakonskih okvira? Jeste li se vi e, sastali sa britanskim Europskom središnjom bankom i britanskim ministrom financija, iako jeste što je bio rezultat tih sastanaka. Vi ste također u odgovoru na pitanja Briana Hayza e, spomenuli nešto. Ja razumijem kakva je problem vezan za e, fondove tržišta e, novcem, ali zašto se o tome ne može na ispravan način raspravljati? Hvala. Hvala, vi ste postavili velik broj pitanja. Najprije nešto o održivom financiranju. o taksonomi, dakle o klimanskim promjenama i e, proširenju samih faktora ciljeva održivog razvoja. To naravno ovisi o zakonodavnom radu. Mi ćemo načiniti zakonodavni prijedlog, ali on ne predstavlja sam po sebi taksonomiju, već e, strukturu za taksonomiju. Naš plan ima optimističan scenarij, međutim, bude li se on ostvario i ako se više manje u roku od godinu dana završi zakonodavni postupak, onda bismo u e, prvoj četvrtini ili drugoj četvrtini 2019. E, godine mogli imati tu taksonomiju. Možda je ovo optimistično, ali mislim da ako sve teče po planu, da se to može realizirati u tom roku. Ne mogu sada reći kojim brzinom će se raditi na drugim taksonomijama. Među svakom slučaju e, tako mi predlažemo sada da se time bavimo. Govorili smo naravno o tome već i ranije. Želimo dakle jedan širok akcijski plan koji će obuhvaćati čitav niz financijskih usluga i koji će omogućiti da se načini čitav niz posticaja za financijski sektor koji bi ih usmjerili na zelene i e, ciljeve održivog razvoja. Vaše sljedeće pitanje odnosilo se na sustave ekvivalencija i prisustva na tržištu. E, nismo načinili studiju utjecaja e, o ovim raspravama koje sada vodimo. E, vi smo proučili posljedice našeg prijedloga. Jasno kažemo koji su zahtjevi potrebni, koji su kriteriji potrebni da se ekvivalenti ostvare. Ono što je potrebno E, mi sada se bavimo ekvivalencijama kao modućim okvirom za financijsku suradnju s Ujedinjenim kraljevstvom. Rekao bih e, da je Europska unija do sada vrlo dobro radila na tom planu, više od 290 ekvivalencija za više od 30 jurisdikcija što se tiče e, velikih e, svjetskih e, ekonomija, Europska unija tu ima najčvršće zakonodavstvo, a smatramo da bi ekvivalencije mogle i nadamo se da hoće igrati značajnu ulogu u našim odnosima s Ujedinjenim kraljevstvom. Dakle, ideja nije da se ograniče ekvivalencije, već da se jasno izradi E, program o tome kako da se dogovorimo oko tih ekvivalencija. U tom smislu predlažemo naš e, dokument. E, učinili smo to već prošle godine i tu smo naglasili kako ćemo pristupiti ekvivalencijama nakon Brexita. Vaše pitanje o nastavcima, odnosno kontinuitetu ugovora. Dio ugovora koji se odnose na derivate ili pak osiguranje, to je nešto što sama industrija treba načiniti. Postoje različiti načini na koji se način to mora omogućiti. Mogu se razviti rješenja na nacionalnoj razini, i ti se ugovori mogu prebaciti na tijelo koje ima sjedište u Europskoj uniji. Što se pak tiče pristupa drugim ugovornim stranama, nekim od tih rizika se bavi druga faza emira. Što se tiče druge infrastrukture na tržište kao e, mjesta trgovine, tu e, smatramo da je e, to nešto manje relevantno, ali e, može se to rješavati putem pitanja pristupa na tržištu ako bude potrebno. Europska središnja banka i Engleska središnja banka rade na tome u okviru radne skupine za slučaj do, dođe jednog domino efekta koji bi bio negativan onda e, i do kojeg se nadamo da neće niti doći. Sljedeće pitanje je pitanje o kojem su razgovarali su da konodavci, naime da se e, rješavaju e, e, pitanja vezana za financijske okvire gdje E se nadamo da ta praksa e, zapravo nije praksa koja će odgovarati sadašnjem e, situaciji u europskim tržištima. U svakom slučaju naše pravne službe imaju objašnjenje za sve to i u tom smislu nemamo što sada dodati. Hvala. Ludek Nidermar ima riječ. Hvala lijepa i hvala povjereniče što ste došli na naš sastanak. Vratit ću se sada na početak naše rasprave. Razgovarali smo o pitanju vremena. To zapravo stvara e, velike ograničenja. Međutim, mislim da zapravo se ne radi uvijek o pitanjima rokova. Budući da se govorilo o Edisu, htio bih nešto više reći o tome. Sadašnja situacija nije rezultat nekih e, e, nesuglasica u stručnom smislu ili pak rokova. Radi se o problemu povjerenja među pojedinim vladama. A isto tako posljedica nekih vrlo značajnih alata koje smo uveli. SSM ili čak CRD. U tom smislu moramo nešto napraviti kako bismo e, učinili nešto da dođe do povjere, ponovnog povjerenja. Moje pitanje je za slučaj da iz tehničkih problema se situacija ne poboljša, tu je najvažnije da se ponovno uspostavi povjerenje među pojedinim stranama. Ako e, e, vi morate dakle raditi ne samo na pitanjima tehničke naravi, već morate raditi na povratu povjerenja. Što namjeravate načiniti po tom pitanju? Radi se o pitanju koje tipično definiramo kao omjer između smanjenja rizika i povećanja povjerenja i podjele rizika. Moram dodati da ministri financija Europske unije da su oni 2016. se dogovorili o e, programu za smanjenje rizika i više manje sve se nalazi o tom programu smanjenja rizika. A e, komisija je rekla kako taj program treba provesti i bankovni paket iz 2016. godine je upravo taj koji daje smjernice za to. Dakle, sada imamo načina da to napravimo i sve oko toga dogovorili ministra financija Europske unije. Smatramo da je to temelj da sada napredujemo i po pitanju podjele rizika. Ako nam se bude činilo da su uvjeti dobri za zaštitni mehanizmi jedinstvenog mehanizma za sanacije. A nadamo se da ćemo tako napredovati i po e, pitanju prve faze EDISA. Dakle, govorilo se o tome što zapravo znači smanjenje rizika i što znači podjela rizika. Već smo jako puno napravili po pitanju smanjenja rizika, a isto tako s pravne strane imamo utemeljenost za rad na pitanju podjele rizika. Hvala lijepa. Postoji ne samo povjerenje, ali i predrasude su e, neške, element koji je jako važan. Da EDIS e, postoji e, s obzirom na sadašnja pravila pravila koja je prijeđena zadnjih 20 godina, onda bismo imali sasvim drugačiju sliku o tome tko su oni koji su neto pridonositelje ovim pitanjima. Alfred Sand ima riječ. Hvala lijepa. Potpredsjedniče, imam dva pitanja za vas. Prva, najnoviji razvoj događaja vezana za kriptovalute. O njima se e, govori e, ovdje u Briselu, a i vi ste o tome pisali u veljači vidimo da još uvijek postoji veliki skepticizam po pitanju kripto, e, kriptovaluta. Međutim, neke e, mm, izvedenice se upravo na to odnose i e, trebalo bi doći do dakle, trgovinske razmjene u tim kriptovalutama. Što mi mislite u Europskoj komisiji o tome i kako mislite, što procjenjujete kakav stav država članica koje sada imaju u tom smislu? Drugo pitanje, pristup financiranjima e, tvrtki e, je jako usmjeren na banke, naročito u državama Evropskog juga. I e, komisija i e u više izvješća e, naglasila da treba podržati u većoj mjeri uvrštavanje europskih malih i srednjih poduzeća na e, takva tržišta. Što mislite da se po tom pitanju može ostvariti do kraja ovog zakonodavnog razdoblja? A moje treće pitanje isto je onome koje je postavila Nina Gil o e, dakle e, ugovorima i njihovom kontinuitetu između mirovinskih fondova, primjerice e, u svjetlu Brexita. Treba, sada svi mogu poslovati u cijeloj Europskoj uniji. Bez obzira kakva bude rezultat pregovora o Brexitu, možete li zajamčiti građanima, naglašavam građanima, koji imaju ugovore sa takvim fondovima da e, će oni moći ostvariti sva ona prava na koje imaju s obzirom na odredbe sadašnjih ugovora. Prvo dajemo odgovor e, o kriptovalutama. Kao što znate, to stoji i u fintech akcijskom e, planu. Dakle, e, pristup Europske unije kriptovalutama je objašnjen i vidite da je e, dosta novih stvari i da će se nastojati iskoristiti pogodnosti kriptovaluta Naravno, svjesni smo i rizika i upravo zato je Europsko nadzorno tijelo ažuriralo svoja upozorenja e, kupcima kriptovalute e, i e, objasnilo prirodu ove ovakve kupnje kao i sve rizike koji su uz to povezani i koje sa sobom nosi ulaganje u kriptovalute. Sam termin kriptovaluta možda navodi na krivi trag, jer Europska središnja banka naglasila je više puta da postoji samo jedna valuta e, u Europskoj uniji, a to je euro. Možemo govoriti o kriptosredstvima, kriptotokenima a europska nadzorna tijela vrše nadzor nad e, i rade e, regulatorno mapiranje, e, a kripto sredstva dolaze zapravo uz različite karakteristike i mogu potpadati u različite zakonodavne okvire. Dakle, osim toga što se tiče zakonodavstva protiv pranja novca, direktiva o tome i razmjeni e, kriptovaluta. Dakle, to treba e, također podvrgnuti svim zahtjevima ovih propisa protiv pranja novca. Dakle, e, sve to treba imati na umu kad govorimo o kriptovalutama, a što se tiče srednjih i malih poduzeća i e, njihovog uvrštenja, e, planira se omogućiti njihovo e, izlistavanje na javnim tržištima u sklopu rasta tržišta srednjih i malih poduzeća i to nam je jedan od prioriteta e, koji stoji i e, u srednjeročnom e, izvješću o kojem će se raspravljati 23. svibnja. Što se tiče kontinuiteta ugovora, kao što sam već rekao, to je jedno od područja koje trenutno procjenjuju i nadzorna tijela i regulatorna tijela i e, postoji radna skupina koju sam spomenuo. Mi radimo, kao što znate, na tome da se ometanje svede na najmanju moguću mjeru i pregovori još nisu dovršeni te još uvijek ima dosta e, teških otvorenih pitanja e, i e, mislim da nećemo moći davati nikakva jamstva budući da rezultat nije još u potpunosti jasan i da se još uvijek pregovara, ali u svakom slučaju ćemo gledati da prekida ili ometanja bude što je moguće manje. Hvala vam lijepa, kao što smo očekivali, ovo je doista bila jedna razmjena mišljenja e, koja je bila vrlo pozitivna i e, iscrpna. E, povjereniku Dombrovski su zahvaljujemo što je bio s nama i želimo mu puno uspjeha i u ovim posljednjim mjesecima te da uspije zatvoriti što je moguće više ili e, ako je moguće sve dosjeje. Dobro smo surađivali e, i svjesni smo da treba uspostaviti zakonodavni okvir koji će nam omogućiti i financijsku eh, integraciju i financijsku stabilnost. Gospodine Homo, mi smo gotovi. Eh, dakle, catch the eye nije se mogao ostvariti. Vaša je vaš je klub dobio svoj slot kao što su ga dobili i svi drugi. Pa možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a povjereniku zahvaljujemo još jednom. Shall we? say that?

odnosno you dobro Točka 11. našeg dnevnog reda, poštovani kolege, Jean-Paul Gozes je e, s nama i srdačno ga pozdravljamo, svi ga poznajemo i cijenimo. On je bio naš kolega, naš istaknuti kolega, a danas je ovdje kao predsjednik uprave Efraga i s njim je gospodin Andrew Watchman, direktor EFRAGA i e, predsjedatelj tehničke e, stručne skupine. Jednom i drugom želimo dobrodošlicu i e, svjesni smo važnosti ove teme za ekon i to se odražava i u uspostavi naše radne skupine stalnog tima koja se uključila uh, u izradu uh, MSFI-a i uh, suradnju sa primateljima sufinanciranja radi produljenja aranžmana sufinanciranja odnosno e, uspostave redovitih e, saslušanja e, o standardima izvještavanja i doista je ovo pravi trenutak za ovaj razgovor jer EFRAG E, upravo e, radi na IFRS-u e, 17 i također se radi na prijedlogu rezolucije o ovoj vrlo važnoj temi dakle savjetovanja odnosno savjetovanja o odobravanju Hvala lijepa, predsjedniče. Naravno, jako mi je drago i velika mi je čast da budem ponovno na ovom odboru, čiji sam član bio tijekom deset godina. Imam tu puno dragih lica. Hvala na prilici koju ukazujete Andreju Bočmanu i meni da vam govorimo o efrag i o tome kako EFRAK gleda na nove e, međunarodne e, standarde financijskog izvješćivanja, naročito MRSI 17. 2016. godine kada sam stupio na ovu dužnost htio sam ojačati veze s parlamentom i nadam se da sam u tome uspio. Jako mi je drago da da e, dobro surađujemo s ekipom na čijoj je mi je čelo Teodor Stolojan. Ovdje ću raditi o tome što sada EFRA gradi, e, zatim MRS i 17, a govorit ću i o devetoj inačici toga i o instrumentima s kojim radimo na zahtjev komisije da bismo odgovorili na zahtjev parlamenta. Mašina, Donc la 4. frag, euh, EFRAG radi na nečemu će zadatak da služi javnim e, interesima u Europi kako bi promicao sve što je vezano za financijsku aktivnost. Mi e, imamo kao cilj da utječemo na pripreme e, MSF i normi, i normi i e, da radimo na istraživanju. Istraživanje EFRAGA pridonosi tome da Europa ima prominentno mjesto u međunarodnim raspravama o informacijama o financiranju. Program izvješćivanja razrađuju se u osnovi normi koje FSB e, e radi, ali isto tako mi sami ustanovljavamo koji su nam prioriteti. EFRAG je napredovao, ali naravno uvijek se može napraviti i bolje i u tom smislu smo tražili 2017. godine od neovisnog tijela da napravi E, reviziju našeg rada i zadovoljni smo pozitivnim rezultatom o našoj strategiji. U sljedećih nekoliko mjeseci u planu financiranja održivog razvoja EFRAG će imati važnu ulogu, a EFRAG će također, što je bitno, e, utjecati i na e, Europski klub a sada nešto o MSRI-u broj 17. To je rezultat e, i dugogodišnjeg rada MSRI broj 4 iz 2004. godine bio je e, već e, dugo onaj koji je trebalo zamijeniti, ali on je trebao od početka biti privremen i omogućavao je vrlo različite načine izračunavanja što stvara poteškoće prilikom usporedbe podataka dok će se novom inačicom 19 to e, moći puno lakše uspoređivati. E, MSRI 19 će ipak uzeti u obzir i različite norme koje postoje jer su različite norme uvriježene u različitim zemljama. E, MSR i 17 će u tom smislu biti jako značajan za pitanja osiguranja i uključivat će e, značajnu uštedu kako vremena tako i financiranja. Na ekranu ovdje možete vidjeti raspored rada koji smo odredili. Na kraju toga e, EFRAG će dati mišljenje o kriterijima usvajanja temeljit će se na vrlo značajnu analizu utjecaja. Komisija nam je dala veće rokove nego što je inače uobičajeno kad se radi o normama, što nam je drago. Prijedlog mišljenja ćemo objaviti u rujnu kako bi se omogućila javna rasprava, a radit ćemo i preko ljeta. Koje operacije vodimo u okviru razmišljanja o normama MSRI 17? Naš je odbor od e, osiguravatelja, uslagača i drugih dionika e, dobio e, puno informacija o tome što njih brine i zanima. Studija utjecaja je provedena na jednom uzorku osiguravatelja. Sada je u tijeku i radi se ili o procjeni pojednostavljene verzije ili pak e, cjelokupnog programa. Također strukturirano intervjuiramo dionike iz različitih država. Uz pomoć e, akademskih stručnjaka e, ocjenjujemo različite teme, a isto tako neovisna ekonomska studija o mogućim posljedicama na europsku industriju osiguranja je također naručena, što je također važan element. EFRAG, a naročito od izvješća neštat, jako se traži što je europsko javno dobro. To će se procijeniti i treba će se tako odrediti rizici koji mogu vidjeti do kojih neželjenih posljedica može doći. Tako će se moći pozicionirati osiguravatelji, naročito kada se radi o dugoročnim ulaganjima i to će omogućiti veću financijsku stabilnost i bolju konkurentnost europskih osiguravajućih društava. Svjesni smo koliko je važan sektor osiguranja kao e, ulagač u europsku industriju, ali isto tako koliko je važan za građane i poduzeća. Zato je jako važno da uskladimo rad na MSRI-u 17 sa European Public Group. I zato moramo, e, to je dakle vrlo važno i e, moramo e, raditi na tome prilikom provedbe koju ćemo pažljivo pratiti kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Što se tiče europskog javnog dobra, razmatramo stručne elemente Dakle, gledamo koja e, je e, razina detalja u koje treba ulaziti različite profile, prijelazne opcije i zatim sve što je vezano za ugovore o reosiguranju. Provjeravamo da li su norme vezane za kriterije koji su e, usvajanja i gledamo da li je informacija E, oprezna, iskrena i pouzdana. E, mnogi komentatori smatraju da MSRI 17 donosi znatan napredak na ovom polju. Međutim, još uvijek ima puno pitanja koje treba puno dublje analizirati. Ovo je ono što je najbitnije o MSRI-u 17, ali sama rasprava će omogućiti da vam odgovorim preciznije na pitanje. Ako se radi, e, bude radilo jako stručnim pitanjima, kolega će mi pomoći. A sada nešto o reviziji MSRIA e, 9. E, u listopadu 2016. godine parlament je tražio od komisije da se osigura da MSRI 9 odgovara Europskoj strategiji ulaganja na dugi rok. Europska komisija tražila je od EFRAGA da da mišljenje. U prvoj fazi, koja je bila relativno teška faza, trebalo se prikupiti informacije, ali trebalo se osim toga, što je bila dodatna poteškoća, formulirati definiciju što to znači dugoročno ulaganje. Druga faza predstavlja traženje mogućih rješenja koncentrirajući se na mogućnosti da se omogući recikliranje za slučaj da se isti e, može strukturirati. A sada do kraja svibnja prikupljamo mišljenja svih dionika. EFRAK se nada da će preporuke moći dati u trećem tromjesečju ove godine. Hvala lijepa na pozornosti, na vašem smo raspolaganju da odgovorimo na vaša pitanja. Hvala vama. Na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji Izvolite, gospodin Stolojan. Hvala vam i pozdravljamo gospodina Gozea, gospodina Watchmana jednako tako i drago nam je što ste opet u Ekonu. Želim sve podsjetiti da je posljednjih godina su, bil, su postavljena tri standarda koja će poslovni model financijskog sektora promijeniti E, a tu govorimo o MSF 1.16 leasing 9 financijski instrumenti i sad imamo MSF i 17 a to su ugovori o osiguranju nakon što smo pročitali određene dokumente E, koje smo dobili e, od EFRAGA možemo reći da za osiguravajuća društva e, MSF i 17 je puno složeniji nego što je 9 bio za bankarski sektor jer osiguravajuće društvo mora provoditi MSF i 9 za aktivu odnosno e, investicije i e, za e, pasivu i puno je teže tim kompanijama odgovoriti na zahtjeve novih standarda. Imam tri pitanja. Prvo je znamo li što se dogodilo na razini osiguravajućih društava u Europskoj uniji budući da osiguravajuća društva jesu imala mogućnost e, odgađanja primjene MSF i 9 e, do 2021. E, I drugo pitanje odnosi se na dokumentaciju koju smo dobili od ICP-a te oni kažu da MSFI 17 neće imati učinka na e, tržište osiguranja u smislu e, različitih proizvoda e, osiguranja ili cijena proizvoda. Zanima me što vi o tome mislite e, sada u ovoj fazi procjene. I treće pitanje odnosi se na složenost provedbe MSFIA 17 e, od strane e, osiguravajućih društava jer svi su govorili, to su barem bili signali koje smo mi primili, da je to pitanje vremena i da je potrebna edukacija za e, stručne osobe koji e, u društvima na tome rade. Što vi smatrate? Tko će obaviti taj posao? E, je li to prvenstveno odgovornost osiguravajućih društava te kako im pomoći? Tko će nadzirati jesu li društva na odgovarajući način primijenila i MSF i 17 i 9. Hvala. Hvala. Dragi Teodore, ovo što čujemo je vrlo važno. Ja sam predsjednik odbora EFRAGA i na toj dužnosti osobno e, putno pazim da imamo e, redovne kontakte i bliske kontakte sa svim dionicima i da jedni druge saslušamo. E, da ćemo više informacije poslije sa stručnog stanovišta. Međutim, e, želim e, odgovoriti na svaku od ovih tema o kojoj si govorio. Govoreći o kontaktima koje imamo s ulagačima ili pak sa osiguravateljima. Što se tiče primjene MSRI-a 9 i ono što je ESB napravio, nedavno sam imao kontakte s važnim društvom koje je napravila izračune prema MSRI-u 9 i e, kako bi ti rezultati bili da se MSRI 9 odmah počeo primjenjivati ili E, nakon ove odgode i tu je razlika značajna. Međutim, nemam još točne podatke, trebao bi ih dobiti u sljedećih nekoliko tjedana. Što se tiče intervencije na tržištu, za sada osiguravatelji ne inzistiraju previše na toj e, pitanju, a studija utjecaja koja je započela će omogućiti da eventualno dobijemo odgovore. S druge pak strane, oni inzistiraju na tome da je sav ovaj mehanizam kompleksan i traže e, da se provedba MSE i 17 se e, jako dobro odredi, ali oni nisu protivni samoj normi, to je važno shvatiti. Ono što ih brine jesu način provođenja norme, koliko će to koštati, a isto tako da e, žele imati odgovarajuće kadrove kako bi e, odradili sve ono što je potrebno, a ima puno toga što je potrebno da se to počne provoditi. Dakle, o tome još moramo razmisliti na osnovu svih ovih primjedbi koje ćemo dobiti od različitih dionika. Do 3. srpnja dobit ćemo informacije od osiguravajućih društava i reosiguravajućih društava i koji će dakle nadupuniti ono e, što e, smo već primili baš kao i vi o rokovima, naročito oni koji su potrebni kako bi se određeni kadrovi e, mogli e, obrazovati. Kolega kaže da ništa sada ne želi prodati, pa se nadam da sam ja u potpunosti odgovorio. Hvala vam lijepa. Želite li sad intervenirati? Da, mislim ne, da nije potrebno. Jean Paul je rekao sve. Pervanš Perez hvala predsjedniče, dragi prijatelji, dragi kolege, dragi Žampole. Jednu stvar još nismo spomenuli u ovoj raspravi, a to je važnost koju se nadam da ćete pridati rezoluciju koju priprema e, Europski parlament i koju bi trebao usvojiti u srpnju, a radi se o rokovima za stručne znanja o osiguravateljima kojima trebaju procijeniti norme koje će stupiti na snagu u e, u e, ruinu. Niko ne, e, se ne protivi samim normama, ali trebamo vidjeti dokle smo stigli u mogućnosti provedbe. Imam dva pitanja. Prvo je, s obzirom na razinu agregacije rizika koje sama norma predstavlja, Hoće li u tom e, smislu imate li biti e, relevantnih informacija koje će dakle biti na raspolaganju i da li to odgovara tipu ugovora koji sami osiguravajuća društva daju. A drugo pitanje je pitanje o kojem ste nedavno govorili kada smo govorili o e, osiguravanja banaka MS msri 9. Kako će MSRI 9 i MSRI 17 biti kompatibilni? Moje treće pitanje je sada. Mnogi koji se bave ovim pitanjima su zabrinuti, a neki nisu. Naime, koliko će koštati te norme, odnosno kolike će biti profitabilne ćete li nam vi nešto o tome reći jer to su argumenti koji će sasvim sigurno određeni ljudi izvana spomenuti. Vi ste danas ovdje došli kao predsjednik Efraga, pa bih vam postavila i jedno pitanje koje se ne odnosi na e, izvješća o e, e, MSR MSRI i Naime, kada govorimo o normama izvješćivanja, E, imamo e, i e, digitalnu ekonomiju gdje se te računovodstvene norme ne uzimaju u obzir. I to nas obvezuje da u određenoj mjeri uklopimo ovdje i čitav niz podataka koji nisu pokriveni računovodstvenim normama, a računovodstvene norme nam daju podatke o tome kako dobro posluje određena e, tvrtka. I dakle, što napraviti u tom smislu? Hvala vam na ovim pitanjima. Ja ću zamoliti kolegu da odgovori na više stručna pitanja. Ja ću govoriti više o e, razini agregacije. Ako sam vas dobro shvatio, ono što osiguravatelje najviše brine jest da se spriječi e, načelo e, mutualizacije koje je jedan od temeljnih aspekata osiguranja. Dakle, E, podjele e, tih rizika. banke e, osiguravatelji su sada zadovoljni mogućnostima izuzeća kao i one tvrtke koje su isključivo osiguravajuća društva. U tom smislu je EFRAK igrao važnu ulogu jer upravo zahvaljujući jednoj primjedbi u našem mišljenju o mogućnosti nesklada vezana za tržišno natjecanje. Tu je Europska komisija, a nakon toga države članice uklopile su amandman koji je EFRAK pripremio e, u odnosu na i 4. A e, vaša druga primjedba je primjedba koju dijelimo. Kada gledamo koliko što košta jedne, a koliko će dobiti imati drugi. Dakle, osiguravatelji će se moraju uskladiti i to je trošak, a dobit je, nadamo se, onaj koji će imati ulagači tako što će dobro poznavati tvrtku i da će relevantno ulagati. Studijom utjecaja će se to morati ustanoviti kako bi se točno moglo izračunati koliko će biti stvarni troškovi za pojedina poduzeća. Velik broj britanskih društava koji su uglavnom zalažu za MSRI norme, oni su e, prvi e, bili oni koji su smatrali da će ova nova norma e, izuzetno puno koštati. Što se pak tiče dodatnih normi u računovodstvu, to je nešto što smo zatražili da se e, napravi u e, reviziji koju smo tražili i EFRAGU se e, je u našem ispitivanja su mnogi dionici o tome govorili. Ali informacije koje bismo trebali dati jer su te jer e, koje zapravo proširuju područje informacija o pojedinim tvrtkama. E, vrlo je vjerojatno da će se time trebati pozabaviti neke radne skupine. Nemam informacije o tome jer će to e, napraviti Europska komisija. Sada Andrew, ako molim. Hvala lijepa, ja ću samo nešto kratko e, dodati. Razina agregacije je jedna od glavnih tema kojom se EFRAG bavi i mislimo da tu e, postoji e, recimo stajalište da je visoki rizik može utjecati na cijene u ovom području i također utjecati na profitabilnost, a neki ulagači to smatraju korisnim. Dakle, takva je naša evaluacija. Trebamo naravno i e, briefing e, o e, posebno, odnosno drugačijoj pozadini, pa ćemo procijeniti to sa svih e, motrišta. I vjerujem da bismo e, trebali e, dati e, uobičajene kaveate. E, što se tiče procjene troškova. Radi se tu više o kvalitativnoj procjeni što ne čudi kad se radi procjena utjecaja europske institucije morat će odvagnuti ravnotežu između kvantificiranih elemenata i kvantitativnih i u budućnosti će e, se EFRAG baviti istraživanjem e, kriptoaktive, odnosno kriptosredstava e, i ako to sagledamo malo šire, zapravo e, se čini da se više ovisi e, o nematerijalnim dobrima nego o materijalnim dobrima i e, zato je važno imati održivi financijski plan i vjerujem da će ovo korporativno izvješćivanje biti ključni element. Hvala lijepa, gospodin Kamal. Hvala vam lijepa. Hvala Jean Paul što si ovdje. Lijepo te vidjeti. Naš e, kratak e, razgovor na engleskom jeziku Želio sam postaviti niz pitanja kao svojevrsna aktualizacija, a kad je riječ e, isto tako o nekim događajima, neke razloga zbog čega smo imali radnu skupinu MSF-ija u parlamentu, da je bilo čitav niz e, ovih događanja oko financijske krize. Jedna od tema bilo je bankarstvo, prevelike da bi otišle u stečaj i raspravit ćemo o tome drugo e, izravna odgovornost, e, a i banke koje se preuzele odgovornost za ono što se nalazi u njihovim bilancama. Prije svega kad je o CDS-ovima. Još postoje neke bankovni direktore koji su bili vrlo arogantni i ja sam bio na jednom događanju neki dan i direktor jedne banke koji mi je rekao da zapravo je bio vrlo arogantan i nisam mogao vjerovati da toliko godina nakon krize još uvijek imamo čovjeka iz banka STB kao direktor koji arrogantno nastupio i mora bi biti ponizniji. I treća stvar, e, ono što mi brinemo, to su računovodstveni standardi Sjetit će se da čitava ova rasprava vezano za e, gubitak, e, kreditni gubitak, e, očekivani, neočekivani gubici, kako osigurati te potencijalne gubitke. Banke nemaju financijske instrumente, niti stvaraju zalihe, niti rezerve, a istovremeno čitava sklop tematike kako se ponašaju prema ne, dakle, neukalkuliranim rizicima. Htio sam postaviti niz pitanja. Prvo pitanje odnosi se na sljedeće. U nekom trenutku bili smo kritični prema Efragu, osjećam se da kad ste bili još na ovoj strani. Želim se sam zainteresiran za vaša percepcija i gledanje što mislite da EFRAK e, što se tiče revizorskih pitanja što treba učiniti boljim kako bismo mi imali veću kompetencije u Europskoj uniji. Svi ćemo se zajedno složiti da smo e, vidjeli i bolj efekt i zahvaljujući vašem predsjedanju što moramo učiniti, međutim da odbor još bolje djeluje. Kad se fokusiramo na MSF i 17, e, neka društva se žale, neka pak ne, možda nam dati sukus da li je to riječ oko tretmana ili poslovnih modela u nekim državama, koji osiguravatelji u kojim državama koji se žele? a koji se čini suglasnima i zadovoljnima jer neće to utjecati na njihovo poslovanje. Koje su države zadovoljne sa MSFIM 17, koje nisu, koje su zabrinute, temeljem onoga što ste kazali o osiguravateljima u nekim državama članicama. Hvala. Hvala lijepa, e, Ipak ću ti odgovoriti na francuskom. Što se tiče primjedbe o e, percepciji, dakle te revizije koje je napravio kabinet e, Flešman i Gilan, moram reći da smo tu shvatili da ima i dodatnih zahtjeva za informacijama, a naročito da uloga ehraga po pitanju utjecaja E, normi i prije njegove izrade nije nešto što se u potpunosti shvatilo. Mi možda radimo na previše diskretan način. Sav onaj temeljni rad koji rade naše ekipe e, stručnjaka E, ili pak e, radnih skupina su nešto što nije dovoljno poznato. Njihova percepcija i recepcija nije dovoljna, iako mi sve tekstove objavljujemo na našim web stranicama. Svi tekstovi i svi komentari mogu se pročitati na našim internet stranicama koje su pristupačne apsolutno svima. Od kako sam e, predsjednik odbora, EFRAGA i ja sam jako pazio da imamo dobre kontakte s Europskim parlamentom. E, radili smo i e, ne previše surađivali s komisijom i ako smo sa FRS e, timom imali dobre odnose. Moramo dakle raditi na tome da imamo bolju percepciju našeg rada. Vjerujem da je uloga zastupnika je i ta da nama daju e, materijale za razmišljanje. E, moram reći gospođi Beret da ćemo apsolutno uzeti u obzir sve ono što parlament reći u svojoj rezoluciji. A što se tiče država koje su zadovoljne ili pak nisu zadovoljne, tu je situacija dosta raznolika većina dionika kaže da su te norme korisne i da su pravovremene. Ali ono što ih brine je koliko će biti složeno primijeniti, eventualno ih brine trošak i činjenica koliko će ljudi za to biti potrebni. Pitaš me koje zemlje su za, a koje su protiv. To je teško napraviti, ali teoriju koju imam još od kad sam bio u parlamentu, to je zapravo vezano za to kako jedni ili drugi gledaju na pravne norme. U e, zemljama anglosaksonske kulture pravo je zapravo pokazatelj, indikator, a e, velik dio toga se ostavlja prosudni tih e, prava. Ako se pak radi o državi rimskog prava, tu se traži da pravna strana bude vrlo precizna. Francuski e, su pravnici opsje tekstualno opsjednuti. E, ako se smijem tako izraziti, oni žele da sve bude jako precizno u tekstu. U drugoj e, skupini imate recimo njemački primjer. Nije se nužno zadovoljno sa samim pravilom koji se predlaže, ali ako se pravilo usvojilo, onda e, ga se dosljedno pridržava. Ono što, jedno što sada mogu reći je da MSRI 17 nitko ne odbija. U tom smislu mislim da ćemo naći rješenja u okviru različitih tijela i da ćemo sasvim sigurno naći oko ključnih problema rješenja koje će biti prihvatljiva svima i koje neće narušavati provedbu same norme. Hvala na ovoj vrlo zanimljivoj e, analizi ove jurisdiktivne kulture. Karolina Nachtigal. <laughs> Thank you for, very much for being here. Hvala vam lijepo što ste ovdje. Na francusku sam gospođa Rossignol. Nachtigal. E, cijenim ovaj rad e, koji radite vi i vaš tim kako biste imali analitičku bazu za implementaciju e, ovih računovodstvenih i izvještajnih standarda. Želim postaviti nekoliko pitanja kada je riječ o dakle ovom potporu i odobravanju i 17. Na prvom mjestu postavljam pitanje što vi to mislite o implementaciji 2017. dakle dvije 1. siječnja 2021. godine i tranzicija sa starog standarda na novi standard koji bi trebao biti zapravo dug. Pitanje koje bih želio s tim u vezi postaviti da li će biti moguće da osiguravateljni sektor ispunjava uvjete iz MSF i 17 od tog 1. siječnja 2021. godine. Drugo pitanje s obzirom da SAD ne sudjeluju u MSF-i okviru, nažalost, po mojim informacijama je to tako, imat ćemo velike razlike između europskih i američkih standarda. Da li možete procijeniti, elaborirati kako gledate i na ovo i na studiju koju je EFRA upravo izrađuje. Jučer smo raspravljali o dakle, solventnosti dva, bonitetnim zahtjevima i sljedećim mandatkom iz koji će imati zapravo isto tako i na tematici e, kapitalne zahtjeve i direktivu i uredbu kako MSF i utječe na kapitalne zahtjeve i kako se to može uklopiti u vašu studiju koju ste proveli. Hvala na ovim pitanjima. Što se tiče implementacijskih eh, datuma 1. siječnja 2021. to je zaista mm, u velikoj raspravi. To je tri pol godine od objave samog standarda, a neki drugi standardi su imali daleko širokogrudni implementacijsko područje. S obzirom da je riječ o E, zaista kompleksnom standardom i kroz e, proučavanje ovih konkretnih slučajeva vidjeti koji su izazovi. Ne mogu e, kazati kako će to konkretno izgledati. Gledao sam jednu analizu koja je privatna organizacija koja je neovisna o EFRAG-u, koja je intervjuirala stotinu dakle, direktora i rukovoditelja predsjednika uprave koji su proveli svoje istraživanje. EFRAG se neće na to sloniti i raditi neovisno. Što se tiče situacije sa sad a Naravno, kao što ste s pravom istaknuli, SAD je odabrao da ne ide putem MSFI-a i naših standarda, imaju vlastite proizvode koji nije zajednički e, standard, međunarodni standard, ali isto tako ima svoj značajan utjecaj e, upravo kako će se ovaj e, US gap razvijati, u kojem smjeru će se razvijati. Ono što EFRAK upravo čini je komparativna analiza između naših uvjeta i standarda izvještivanja, a isto tako i američkih standarda, japanskih standarda. To je tehničke naravi, ali isto tako kao dio konzultacija moramo pronaći e, razloge da li postoje tehnički standardi izvješćivanja i računovodstvenih standarda i da li će to dati e, prednosti ili nedostatke i moramo vidjeti da li takav mehanizam u tom našem proučavanju ovih sustava e, da li taj mehanizam je prinjeviš. Što se tiče samovrtnosti 2, upravo je dio našeg rada da vidimo sličnosti i razlike između i 17 i solventnosti 2, da li će e, se na bilo koji način e, ograničiti ili da li će to biti prepreka u troškovnom smislu, ali nemamo mandat e, u reviziji solventnosti 2 i isto tako da li će promjene MSFI 17 doći i približiti solventnost 2 tome ako će to biti zahtjev svakako i to možemo obuhvatiti našim studijama. Jednu stvar moram pojasniti. Što se tiče e, pitanja Amerikanaca i općenito međunarodne situacije, e, Nedavno sam se susreo sa e, predsjednikom Egona, to je dakle veliko međunarodno osiguravajuće društvo sa sjedištem u Nizozemskoj i koji imaju dosta problema vezano za konkurentnost u SAD, odnosno tržišnom natjecanju. Andrew i ja smo se sastali s njim Sastat ćemo se s njim 19. lipnja kako bi nam e, s on o tome obavijestio. Želim ovdje ilustrirati naš rad. Mi ovdje se ne e, povijamo lobijima, već jednostavno želimo saslušati sve one koji imaju nešto za reći po ovom pitanju. EFRAG isto tako nije netko tko određuje norme, već mi dajemo mišljenje o već usvojenim normama kako bismo Europskoj komisiji i Europi općenito e, dali mogućnosti da usvoji to mišljenje ako smatra da je u skladu s europskim zakonima. Hvala lijepa, Mariza Matijas. Hvala lijepa. E, dobrodošli u vašem domu, dobrodošli isto tako i ovdje želim iskoristiti ovu priliku da bih postavila e, dva konkretna pitanja. Prvo riječ je o EFRAKu i vi ste organizirali konferenciju u okviru koje e, je bilo riječi o just value, o pravim vrijednostima. To su izuzetno važne teme. Želio bih znati da li i EFRAK e, poduzima inicijative kako bi se i mm, pripremili na dvije pitanje. Prvo pitanje tiče se procikličnosti i naravi procikličnosti ovih stvarnih vrijednosti true values u okviru dakle e, same monetarne politike ne postoji nikakav politički miks koji bi dao doprinos tome. Zbog toga je sve veća zabrinutost kad je riječ o stvaranju e, novih e, dakle balona u gospodarskom segmentu. Stoga pitanje koje želim postaviti, Jefrak smatra da bi bilo potrebno e, u financijskom smislu staviti neke e, norme, korake kako ne bismo imali ovo napuhavanje balona. Drugo pitanje. Vezano je uz održivost. Znam da i sustav e, održivosti ima svoje dvojbe oko ovog pitanja i naravno da moramo stvari raspraviti, ali to je ujedno i najaktualnije i najvažnije pitanje pred kojim se danas nalazimo. Ne znam da li je to danas moguće, ali želio bih znati da li i kako EFRA gleda na pitanje održivosti, koje rasprave ste imali u okviru EFRAGA kada je riječ o održivosti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo i meni je drago da vas ponovno vidim. E, postavili se dva jako stručna pitanja i e, prepustit ću dakle Andrew da odgovori na ta vrlo stručna tehnička pitanja. Ali vi ste se ovdje osvrnuli e, na sastanak od 5. prosinca i E, znamo dobro taj problem procikličnosti. Naime, to je bilo upravo u središtu krize o kojoj smo trebali govoriti u prethodnom mandatu. Međutim, zamolit ću Andrija da da odgovor na ovo pitanje. Hvala lijepa. Odgovorit ću ukoliko će mi to biti moguće. Što se tiče fair vrijednosti, fair value, nekoliko točaka. Jedna od akcija koja je EFRAK ani učiniti i to pod akcijskim planom Europske unije o održivosti, akcijskom planu o održivosti općenito, a to su dugoročne financijske perspektive da se alternativno upravo kroz imovinsku stranu, a ne e, procjenjuje samo na fair vrijednost kao takvu. E, mi smo još dobili službeni zahtjev, ali kada dobijemo taj zahtjev mi ćemo se time pozabaviti. Općenito, što se tiče naše konferencije koja je održana s prosinca i koja se objavljuje jedna od e, pitanja koje smo dobili od akademske zajednice fer vrijednost e, u računovodstvu e, koje daje isto tako svoj doprinos e, financijskoj krizi i isto tako fer vrijednost u računovodstvo i izvješćivanje ima negativni utjecaj na same računovodstvene izvještaje. No, akademska zajednica i studije i rasprave na njihovoj razini mogu dati možda i druge rezultate. EFRAK e, je izuzetno pozitivno raspoložen kad je riječ o doprinosu akcijskom planu EFRAK e, i naš doprinos e, upravo kroz naš ovaj segment jest ta najbolje prakse kad je riječ o tržišnim rješenjima i kad je riječ isto tako o izvješćivanju i objelo danjivanju samih podataka, stvaranje, podata, e, stvaranje standarda, isto tako informacija sa tržište koje trebaju pospješiti kapitalni tijek e, u financijske e, proizvode, ali najbolja praksa koja je izvan ovih minimalnih zahtjeva jest nešto što AFRAK može svakako okupiti na jednom mjestu u čitavom spektru svih dionika koji sudjeluju u upravo kreiranju ovog tržišta. Ne vidim da se itko više javlja u okviru spontanog javljanja i možemo zaključiti ovo naše vrlo dobro zasjedanje. Hvala Jean-Paul Gossesu. Isto tako i gospodinu Vočmanu, se zahvaljujemo na ovom mjestu, na vašem radu i na vašoj stalnoj suradnji, isto tako vašoj preuzetoj obvezi da ćete svakako uzeti u obzir vrlo pažljivo našu rezoluciju vezano uz MSF i 17. Hvala vam na tome. Najljepša hvala gospodine predsjedniče. E, predlažem da osim ove rezolucije koje ćete proučiti, Dakle, preporučujem da e, kada komisija organizira ovaj lab kojem će EFRAK davati potporu, da se nađemo sa zastupnicima kako bi nam zastupnici rekli što o tome misli, jer mislim da bi bilo jako dobro da oni budu dio te inicijative. Izuzetno dobro, da, mi ćemo svakako u praktičnom smislu E, raditi na definiranju svega, ali isto tako i sadržajno e, možemo svakako pozdraviti vaše prijedloge isto tako u implementirajućoj fazi. Sljedeći naš sastanak je ponedjeljak 28. svibnja u 19 sati u Strasburu i ovime zatvaram našu sjednicu odbora. Hvala vam lijepa.